Bon, bonjour. Bon les amis. Dragi prijatelji. Puisque tout le monde est Budući da smo svi ovdje. Budući da smo svi tu, šalim se naravno, nema nikoga. Nema veze, počet Lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Dragi prijatelji, prelazimo na 15. točku dnevnog reda, a to je strategija Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju. Kolegica Norika Nikolaj je izvjestiteljica. Malo kasni, pa ću prijeći na 16. točku dnevnog reda, dok čekamo da nam pristigne kolegica Nikolaj. Dakle, to je e, proračun za 2016. mandat za trijalog. Prelazim, e, predajem riječ izvjestitelju, odnosno samom sebi, budući da sam ja izvjestitelj. E, uvijek predsjedatelji dobiju takva izvješća. Tijekom sastanka 14. travnja imali smo izvješće glavnog izvjestitelja za proračun, kolege Man Josea Manuela Fernandesa koji nam je predstavio glavne proračunske prioritete za 2016. godinu. I dalje nam je na raspolaganju. Recite mi ako vas zanima, možete mi isto tako dati do znanja ako vas ne zanima. Dakle, koga zanima neka digne ruku. Hvala, zahvaljujem kolegama iz EPP-a što su digli ruku. Dakle, rekao sam da nam je Jose Manuel Fernandez predstavio glavne proračunske prioritete za 2016. te e, da očekuje da mi odredimo prioritete našega odbora za sljedeći proračun. Inače, e, proračunski postupak se sastoji od nekoliko različitih faza. Vidim da vas e, uistinu zanima proračun ali vidjet ćete e, što će se dogoditi kada ustanovimo da imamo manje novca. Dakle, prva faza u proračunskom postupku je definiranje mandata za trijalog. Odbor za proračune donio odluku da predoči nacrt rezolucije e, za definiranje mandata na plenarnoj sjednici u srpnju i zato očekuje očitovanje svih ostalih parlamentarnih odbora do sredine lipnja ja ću vam danas predstaviti svoj nacrt mišljenja. Mi smatramo da je ključno da Europska komisija predloži nacrt proračuna koji je prilagođen potrebama našeg sektora. Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo u kojemu se sadrži veći dio sredstava za ribarstvo i pomorstvo e, bit će, e, dakle, naći će se na prekretnici kada se budu odobravali operativni programi. Danas bih htio insistirati na činjenici da je ključno da se zajamči određena razina sredstava za plaćanje kako bismo se mogli nositi sa troškovima. Prošle godine je vijeće htjelo značajno smanjiti sredstva za plaćanje. Parlament i naš odbor moraju budno pratiti razvoj događaja. Podsjećam na važnu ulogu Agencije za kontrolu ribolova. Njezino financiranje mora biti prioritet za naš odbor. Podsjećam da u Europskom fondu za ribarstvo da smo povećali omotnicu za kontrolu podataka. Prema tome moramo, e, tu ne smijemo popustiti. Upravo zato sam u ovom nacrtu mišljenja inzistirao da se mora e, zadržati ista razina proračuna i kadrova. Čini mi se da je to minimalan zahtjev. Vlasti moraju imati dovoljna sredstva za kontrolu novih pravila i politike, zajedničke ribarstvene politike, posebno kada je riječ o poštivanju nekih pravila kao što su obveze iskrcavanja i e, maksimalni održivi prinos. Potrebna su sredstva da bismo mogli to kontrolirati i za to su nam potrebna dakle financijska sredstva koja smo već, e, koja smo već izdvojili za tu namjenu. Ono što me najviše brine jest sposobnost nekih država članica e, da daju svoj doprinos fondu za ribarstvo, e, što je potrebno kako bi se mogla popratiti zajednička ribarstvena politika. Do danas je pet od 28 država članica odobrilo operativne programe, odnosno komisija im je odobrila operativne programe reći od samo pet država članica, to su Malta, e, Litva, Latvija, Nizozemska, Austrija. O, govorimo o ribarstvu. Evo, akvakultura, u redu, hvala. Riječ je o akvakulturi Austriji. I Finska je peta država članica. Zato želim ohrabriti sve da ubrzaju postupak odobravanja operativnih programa kako bi se mogli iskoristiti financijska sredstva i kako bi se moglo početi s provedbom aktivnosti. Podsjećam da je za vrijeme pregovora među europskim institucijama postignuto da se fond za ribarstvo retroaktivno primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine. Sada je, danas je već 7. svibnja 2015. godine. To znači da nacionalne tijela mogu odobriti prihvatljive projekte u okviru Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Jer ako vam kažu da se ne može financirati od 1. siječnja 2014. to nije točno, s obzirom da postoji načelo retroaktivne primjene, to možete reći svojim državama članicama. Komisija će vratiti dio troškova koji spada pod sufinanciranje strane Europske unije nakon što se odobre operativni programi. Dakle, pozivam države članice da iskoriste tu fleksibilnost i da e, počnu provoditi e, te projekte. U Francuskoj imamo na desetak projekata, odnosno projekata za ulaganja koji su blokirani e, i zapravo to dovodi u opasnost tvrtke koje se bave ribarstvom. Dakle, u Francuskoj je najveći problem na razini regija e, i zato treba ubrzati čitav proces. 2016. godina mora biti godina kada ćemo u potpunosti apsorbirati financijska sredstva, to je u interesu sektora i obalnih područja. Europski fond za ribarstvo je tu kako bi se popratile nove mjere koje su donesene u sklopu zajedničke ribarstvene politike. Podsjećam vas da je zajednička ribarstvena politika revolucionarna u odnosu na prethodnu. E, dragi kolege, nadam se da ste svi pročitali moj nacrt mišljenja koji je upućen odboru za proračune. A ako želite nešto dodati ovom tekstu mišljenja, lijepo vas molim da mi predočite svoje nacrte amandmana kako bismo zamčili interes našeg sektora u pregovorima o proračunu. Mi moramo biti prisutni u tim pregovorima. E, da kako proračun za e, ribarstvo nije toliko velik u odnosu na neke druge, međutim e, moramo budno pratiti što se događa u tom području. Dakle, ja očekujem vaše amandmane, molim da to bude u što kraćem roku. I sada dajem riječ zastupnicima koji žele uzeti riječ. obzirom da nas je tako puno. Ne znam hoću li nastaviti. Hvala Werner, hvala. Hvala što si odlučio uzeti riječ. S velikim zadovoljstvom ti dajem riječ. Hoću ja onda ili? Tako. E, ali zaista hvala što smo sada raspravljali o proračunskim pitanjima koji naročito nije toliko velik za područje ribarstva i što sa njemu to može bare raspravljati. Ali u buduće, bi trebali barem eh, svakih pola godina o tome raspravljati jer eh, upravo eh, ova ocjena kako teče povlačenje iz zemalja, kako su sufinanciranje, e, kako, e, kako stoji stvar sa operativnim programom o kojima se sad raspravlja, upravo si rekao, samo pet ih je potvrđeno od 28 zemalja članica i Njemačka još nema potvrđeni e, čla, operativni program, zato tu još postoje neka pitanja koja treba potvrditi, nekad su to sitnice koje se još moraju uskladiti ili raspraviti, ali svejedno treba to sve ipak biti jasno kako bi se moglo i primjenjivati. A važno je ono što se rekao za retrogradnu primjenu e, msf a znači e, u trenutno u zemljama članicama ne postoje nikakve e, prepreke za projekte koji se mogu podupirati. Znači mi znademo koliko iznosi proračun za pojedine zemlje. Mislim da ukupno imamo 1,8 milijardi eura u msf u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, tako nešto, zar ne? Da. 1,8 milijardi i često smo zapravo suočeni s time da Brisel sve blokira i nećemo ni, ni naš operativni program neće uspjeti proći. Ne, e, treba pažljivo pregovarati i prije još stanke ljetne svima u zemljama članicama treba biti jasno da to treba završiti kako bismo mogli raditi. I s moje strane ja sam svakako za da možda svakih pola godine stavimo e, ocjenu e, financijske provedbe na dnevni red, znači kako e, se provodi provedba novog fonda za ribarstvo, kako to izgleda u praksi. Hvala. Primio sam to neznanje, Werner, u pravu si. Želi li još netko uzeti riječ na ovu temu? Nitko ne traži riječ. Znam da Europska komisija još uvijek nije donijela nacrt proračuna, prema tome ne može ništa reći vezano s proračun za 2016. godinu. Međutim, u svjetlu onoga što je do sada rečeno, smatram da Mark Johnston, koji predstavlja komisiju, možda može nešto dodati. Mark? Mark, izvoli. Zahvaljujem predsjedniče i dobro svim članovima odbora. Evo smijem li samo vam reći e, da e, opća uprava za pomorstvo doista želi osigurati odgovarajući proračun za CSP i pomorsku politiku, znači za zajedničku poljoprivrednu i pomorsku politiku i također što se tiče usvajanja proračuna krajem svibnja, točno e, ste rekli da nemamo brojke za 2016 ali imamo uredbu o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i znamo točno koliko govorimo e, koliki su troškovi zajedničkog upravljanja ovdje koji su otprilike 80% ukupne omotnice za ovo područje politika. Znači ako se sjetimo ukupne brojke za 2014. do 2020. u zajedničkom upravljanju je 5,7 milijardi eura, a u uredbi o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo imamo dodatak gdje se tijekom sedam godina sve resursi podjeljuju po stavkama. Ako pogledamo e, troškove u izravnom upravljanju, imamo također detaljne stavke za te troškove po raznim prioritetima kako su navedeni u uredbi. I svakako, e, MFF je bio prvi program e, potrošnje u postupku koji je usvojen u postupku suodlučivanja nakon izmjena uvedenih Lisabonskim sporazumom, a prema aranžmanu za odlučivanje e, u trošenju proračuna za e, e, programe. Znači, tijekom proračunskog postupka komisija predlaže proračunski iznos. Dakle, evo da sad ne ulazim previše u dalje, razina odobrenih sredstava bit će u razini s očekivanjima parlamenta, a što se tiče plaćanja znamo koji su problemi ovdje bili u prošlosti zbog nedostatka odobrenih plaćanja u e, proračunu za sve programe u zajedničkom upravljanju. Sad tu ne odajem nikakve posebne tajne kad kažem da se vrlo detaljno o tome razmišljalo u komisiji kako će se dalje postupati po tome i siguran sam da proračun koji će komisija predložiti E, krajem svibnja za 2016. će osigurati odgovarajuća sredstva za plaćanje koja će biti adekvatna u skladu s očekivanjima i pokriti sve ono što se traži 2016. Kad se vratim na e, ovu godinu i e, odobrena plaćanja, te plaćanja uspjeli smo od početka godine smanjiti ostatak po prethodnim programima i sigurni smo da u 2015. kad dođemo do kraja godine, ako zemlje članice ulože sve zahtjeve za plaćanja, a sjećate se da imamo paralelno dva programska platna razdoblja, e, ona iz 2013. ona iz 2014. znači ovih 20, sa dobro manje e, plaćanja za, ovaj drugi raz, za ovo drugo razdoblje, ali sa dobranim plaćanjima za 2015. Ako dobijemo odgovarajući broj zahtjeva za plaćanje, smanjit ćemo zaostala plaćanja na recimo redovni zaostatak. Znači, one koji iz, ona plaćanja koja nisu plaćanja zbog toga što ili postaje neki problem pa se ne može platiti ili zato što su recimo od 31. prosinca ili tako dalje. Što se tiče operativnih programa i njihovog usvajanja, dopustite da vas razuvjerim, u potpunosti smo fokusirani na ovo pitanje opće upravi za pomorstvo i svakako je sigurno da je usvojeno ovih pet programa koje ste rekli. Očekujemo da će se usvojiti do lipnja još četiri operativna programa. E, moram podsjetiti da smo morali čekati na e, izmijenjeni višegodišnji financijski okvir i reprogramiranje resursa za 2014. na 2015. i također na usvajanje e, izmijenjenog e, proračuna za 2014. i 2015. I mislim da je to bilo, e, da su izmjene proračuna usvojene tek prije nekoliko dana i e, to je također e, nešto što je utjecalo na stopu usvajanja operativnih programa. Sad su sve zemlje članice podnijele operativne programe osim četiri zemlje članica. Mi smo u dijalogu sa zemljama članicama i želimo usvajanje operativnih programa što je prije moguće. Ali svakako operativni programi moraju se fokusirati na prioritete reformirane zajedničke poljoprivredne politike i moramo osigurati da u njima sustavi upravljanja i kontrole koje moraju uspostaviti zemlje članice budu adekvatni. Jer ono što ne želimo je da zemlje članice počnu trošiti novac, a onda tek za dvije godine im kažemo, joj, oprostite, novac ste potrošili, ali to je bilo potpuno krivo. To je situacija u kojoj bi svi gubili samo. Što se pak tiče um, FCA i Viga, znadete da je naše mišljenje da je to odlična e, agencija koja odlično funkcionira. Imamo okvir e, u kojemu agencija rade, dobro ne znam kako će se to odraziti na proračun svakako u ovom trenutku, ali što se tiče naših e, kontakata sa odgovarajućim službama u komisiji smo vrlo jasno rekli da je vrlo važna za provedbu reformirane zajedničke poljoprivredne politike. Posebice zbog onoga što ste vi rekli, predsjedniče, da je razina odobrenih sredstava za nadzor i kontrolu znatno povećana u zajedničkom upravljanju. Dakle, u ovom trenutku mislim da mogu zaključiti svoj, e, svoje izlaganje i mislim da e, u ovom okviru idemo u pravom smjeru. Hvala, zahvaljujem Marku u ime komisije, dragi kolege. Sada se vraćamo na redovni dnevni red, tako da ću odmah dati riječ kolegici Nikolaj, koja će nam nešto reći o strategiji Europske unije za Jadransko-Jonsku regiju. Izvoli, Norika. Hvala, Alen. E, ispričavam se zbog e, tog malo kašnjenja, ali isto tako ja ću samo vrlo kratko, jer vidjela sam danas nije ovdje puno Čak niti moji izvjestitelji u nisu svi ovdje. Dobro znam da imaju danas, da su danas u Velikoj izbori. Moje izvješće govori i o pitanjima koje se tiču zemalja članice i zemalja koje nisu članice. Iz tog razloga odlučila sam se usredotočiti u e, svojoj e, intervenciji za to da prvo govorim nešto o jednom prvom problemu regije, E, stoga sam e, prvo govorila o europskim e, fondovima i integriranom upravljanju financijskim resursima. te o projektima. drugo pitanje na koje se izvješće odnosi odnosi se na suradnju zemalja članica i nezemalja članica. Svakako tu postoje različite strategije jer zemlje članice moraju poštivati našu zajedničku poljoprivrednu politiku. Međutim, jedno pitanje koje smatram da je važno jest e, podupirati zemlje koje nisu članice e, i prijavljuju se za pristupanje da već unaprijed poštuju strategiju ribarstva e, zajedničku strategiju. Dakle, nažalost u području razvoja još uvijek nemamo potpune podatke, niti e, cjelokupnu evaluaciju. A u ovom trenutku još nemamo niti cjelokupnu sliku stanja stokova, ribih stokova u regiji i smatram da to nije dobro. Dakle, moramo reagirati u ovom području kako bismo e, upotpunili e, znanstveni E, pogled na stanje e, ribarstva u regiji. Druga stvar odnosi se na održivi ekonomski razvoj u ovom području. Naime, ovdje ne govorimo samo o pomorskoj politici, nego ovdje se govori, može govoriti o e, turizmu, o politici razvoja. I iz ovog razloga izvješće govori i o pitanjima e, šire, širim pitanjima integranima u ovo područje. Što se tiče e, ribarstva, najvažnije je primjenjivati e, ciljeve i principe zajedničke poljoprivredne politike. Naime, e, prošlog smo tjedna glasali za e, obvezu iskrcavanja i mislim da je ključno i obvezno da u ovom području svi moramo poštivati tu obvezu koja je ključna za temeljni problem e, ribarstva i politike ribarstva. U tom smislu smatram da je intervencija e, mog kolege Sarđenanta u potpunosti ispravna Naime, trebamo naći odgovor na ovo pitanje, pitanje koje su naši, naši kolege i naše kolege pokrenuli. Podupiram e, e, i razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda. Također e, treba nam integrirano tržište za tržište ribarskih proizvoda kao i plodova mora. Nadalje, znanstvena suradnja je jedna e, važna stvar plavog gospodarstva, znači integrirani pristup u ovom području. Dobila sam i neke amandmane, e, ali pozdravljam e, ovo odgodu od dva dana za dostavljanje amandmana i Uvjeravam vas e, da ću e, zasigurno uspjeti doći do dobrih kompromisnih amandmana. Zahvaljujem. Hvala. Hvala Norika. Žele li netko uzeti riječ? Da. Tu imamo Wernera i još jednu kolegu. Dakle, imamo ljude. Kolega Brijano, dakle, imate, imaš kadrove. Kolegica Brijano. Hvala predsjedniče, hvala i izvjestiteljici na ovim, e, novom važnom mišljenju. Mi na njemu i dalje radimo i uskoro ćemo vam e, predstaviti sve amandmane. Mnogi od tih amandmana će zapravo ojačati one aspekte koje je izvjestiteljica već e, navela u samom mišljenju i mi smo s njima se slažemo. Imam također još dva pitanja koje želim postaviti i dati nekoliko informacija. Dakle, kada govorimo o zemljama, na primjer po pitanju moje zemlje Italije, imamo jako veliko očekivanje od te strategije, zato što je to ipak strategija koja se ne tiče samo politike ribarstva, nego je to regija koja ima izlazna dva jako važna mora i koja je temeljena na plavom gospodarstvu i na tome temelje svoje očekivanja za budućnost. S jedne strane govorimo o gospodarskom razvoju, ali također govorimo i o očuvanju okoliša. Zato se slažem oko činjenice da moramo primijeniti, odnosno e, navesti one podatke koje, koji nisu navedeni, da se moramo temeljiti na znanstvenim podacima i studijama. Imam nekoliko nedoumica po pitanju one točke koja se tiče rekreativnog, rekreacijskog ribarstva. Ja se slažem da je rekreacijsko ribarstvo e, jedan od pokretača razvoja i turizma, ali nisam baš sigurna trebamo li to uvesti kao zasebnu točku u mišljenje. Zato što, e, ako kažem održiva grana turizma, e, ja zapravo E, moramo dokazati održivost e, te grane, održivost te vrste ribarstva. Dakle, mislim da bismo na tome trebali još raditi. Drugo pitanje koje imam i to je pitanje koje želim usmjeriti i komisiji. Dakle, e, komisija osim što je sama institucija koja će nam olakšati taj proces, je li zaista i financijer, jer e, to pomalo mijenja aspekte kada govorimo o ovom ovdje mišljenju i načinu kako ćemo ga sastaviti. Što se tiče svega ostalog, imamo onaj osnovni dogovor, e, temeljimo se na e, plavoj ekonomiji, navodimo sve aktivnosti koje su u to uključene i također bih sad htjela iskoristiti ovu priliku da spomenem E, politike stvaranja radnih mjesta i to ženskih radnih mjesta koja su vezana uz sektor ribarstva i prehrambeni e, lanac, ali ne samo to. I sada bih htjela samo navesti i problem plastike u moru. E, ne znam je li vi imate taj problem u vašim zemljama, ali kod nas to za ribare postaje veliki problem. Mm, dakle, možda to ipak nije stvar politike ribarstva, nego više okolišne politike, ali hvala. Merci, Dajem sada riječ kolegi Werneru Kunu. Hvala predsjedniče. E, mogu samo e, podcrtati i podupriti ono što je rekla Renata još jednom e, zagledišta gledišta e, ribolova i ribolovne politike iz svoje zemlje Italije. Naime, cjelokupna strategija plavog gospodarstva mora uvijek biti e, cjelokupna slika i u, e, e, i u Jadranskom i Onskom moru. Znači, e, treba ići u smjeru jačanja strukturnih pitanja za sljedećih 10-15 godina. Naime, u tom području imamo vrlo visoku nezaposlenog. I u južnoj nezaposlenosti, na primjer i južna Italija je takvo područje i tamo imamo neka područja u kojima je Dakle, prihod povezan isključivo sa turizmom i to treba imati u vidu. Znači, e, Jadransko more sa Slovenijom, e, Hrvatskom i Balkanskim zemljama, to su uglavnom nove zemlje članice, ali u kojima također još e, nedostaju određene strukture za koje bi se moglo uskoristiti financiranje, Naime, radi se o 40% proračuna od 140 milijardi eura proračuna Europske unije koji idu upravo za jačanje e, strukturnih pitanja. Upravo i u mojoj zemlji je situacija bila slična i također e, ribarstvo i turizam su bili povezani i igrali veliku ulogu. Zato je bitno e, da se u izvješću ili u mišljenju o strategiji također govori o ovim pitanjima, da se investira u pomoć za ribarstvo, u pomoć za mala i srednja poduzeća koja se bave ribarstvom, koji onda imaju mogućnost to na neki način spojiti s turizmom kako bi se jačala e, ekonomska e, gospodarska moć i borilo protiv nezaposlenosti. Što se tiče rekreativnog e, ribolova, to jest neka E, to jest nešto što može podupreti e, turizam, ali nisam sigurna siguran da e, ono što se govori o brojkama ribara rekreativnih ribolovaca u Italiji je li to bitno, mislim sada baš govoriti o brojci, toj brojci u Italiji, mislim što je s drugim zemljama, ne znam, mislim možemo ići u politiku ribarstva, ali mislim da to ipak nije ključna tema ove strategije. Znači, treba to uzeti u obzir svakako. E, tu i zaštita okoliša ima veliku e, ulogu, također zaštitne, zaštićene zone i kao što je naročito rekla Renata, treba se boriti protiv nekih stvari kao zagađenje mora plastikom i tako dalje, također i u Jonskom moru, te također i e, utjecati na susjedne zemlje koje očekuju pristup ili koje sklapaju ugovore sa Europskom unijom. Znači, zahvaljujem me još kolegici Nikolaj. Ali, e, mislim, e, zapravo e, to što se tiče izvjestitelja u cijeni koji nisu ovdje, samo su u Velikoj Britaniji, koliko ja znam, izbori ne posvuda. Kolega Fonteže, ili nešto reći koji izvjestitelj u Hvala. Ja mislim da je ovo izvješće kolegice Nikolaj, jako, dobro, jako dobra početna točka. Mi tu s pomoć amandmana možemo učiniti potpuni, možemo zapravo cijeli taj tekst e, na neki način učiniti cjelovitijim. E, kada je riječ o posebnoj Italiji, mene je pogodila, e, pogodio podatak u kojem se govori o 800 tisuća ribara. Mislim da to obuhvaća i rekreacijske, rekreacijsko ribarstvo, zato što u Italiji postoji 28 tisuća tih prijavljenih ribara, a između 28 i 800 tisuća je jako veliki skok. U svakom slučaju ovdje treba e, objediniti različite interese, riječ je o četiri e, stupa, znači imamo jako široko područje primjene, no nažalost e, on, čujem neke priče, nadam se da to samo priče, govore o jako ograničenom proračunu, govori se samo o jednoj desetini proračuna koji je dan za Baltičku makroregiju i e, bit, će sigurno jako veliki interes za e, izvlačenje sredstava iz tog fonda i naravno da će biti sigurno predstavljeno jako puno projekata. Što se tiče ovog samog izvješća, e, ja ću također dati svoj doprinos u obliku amandmana u narednoj fazi. Evo mogu vam samo reći oko čega ću se ja brinuti. Dakle, riječ je o trećim zemljama koje će sudjelovati u tim projektima. Kada oni uđu u projekte koji se tiču ribarstva, oni moraju dokazati da poštuju ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Ne znam je li to slučaj, ali budući da smo mi ovdje odbor za ribarstvo i bavimo se tim aspektom, možda bismo mogli pozvati e, e, te zemlje da budu brzi i također da moraju osigurati višegodišnje planove za ribarstvo jer to je najhitnije pitanje i to ima jako važnu vrijednost za e, okoliš i također značajan utjecaj na budućnost aktivnosti ribarstva. Također možemo pozvati komisiju da procijeni projekte koje se tiču e, ribarstva, ali i u nekim drugačijim aspektima da procijene e, utjecaj E, nedirektnog, znači neizravnog e, ribarstva. To su takozvane mreže duhovi. Na sjevernom Jadranu imamo e, jako velik broj situacija u kojima postoje te zapravo mreže koje na neki način ostaju na površini, površini koje onda završavaju uslijed struja na obalama Italije. Također i kolegica Brijana je spomenula problem s plastikom, to je jako veliki problem. Mogli bismo također spomenuti neke jako važne projekte. Jučer smo e, sudjelovali na jednoj e, prezentaciji e, u kojima se raspravljalo o mogućnosti da ribari kupe i plastiku na moru kako bi oni surađivali sa prerađivačkim industrijama plastike koji će onda to koristiti. Ili pak e, postoji projekt koji je jako zanimljiv koji se tiče također iskorištavanja stare ribarske opreme. E, kada govorimo o e, znanstvenim studijama, činjenica je da nedostaje dovoljno podataka, da nemamo dovoljno podataka o e, prilovu nekih drugih vrsta Znači, riječ je o 40.000 tisuća morskih kornjača godišnje koje su zapravo slučajni ulov i to e, zahvaljujući e, povlačnim mrežama. E, no, još uvijek nemamo dovoljno e, točnih podataka. Također bih htio da odbor za ribarstvo, kako bi obranio interes svijeta ribarstva, u svom izvješću izrazio zabrinutost što je prvo Hrvatska, a kasnije Italija, imaju zapravo taj interes da se e, u Jadranskom moru provedu bušenja. Mi smatramo da je to jako, jako osjetljivo e, područje. Hrvatska je dala koncesiju, Italija će to vrlo sigurno uskoro također napraviti. Kada govorimo o zaštićenim morskim područjima, mi moramo do 2020. godine e, postići 10% zaštićenih morskih područja između Jadranskog mora i Jonskog mora. Imamo samo 0,4%, još imamo samo 5 godina da to ostvarimo. Kada govorimo o turizmu, Moramo razviti projekte koji će osigurati e, ribolovne aktivnosti i povezati ih sa kulturnim i povijesnim turizmom. Ovdje razmišljamo o ribolovu, ali također i o e, otkrivanju e, novih povijesnih mjesta, te otkrivanje tradicionalnog ribarstva, malog ribarstva koje je jako bitno za to područje i gotovo isključivo prisutno na tom području. Postoje baš povijesni i kulturološki bazeni tradicionalnog ribarstva koje se mogu ponovno otkriti i koji se mogu mogu e, zapravo pokazati, ponuditi turistima. E, u tom izvješću možemo e, također raditi još i dalje, možemo ga proširiti, imamo dobru početnu točku, ali to treba još upotpuniti. Hvala gospodina Fronte. Kolega. Grazie presidente, grazie anche Zahvaljujem i izvjestiteljici. Ja smatram da ona vrlo, da je uspjela vrlo točno E, zapravo shvatiti koliko je bitna ta strategija za Jadransku i Jonsku regiju. Dakle, mi moramo od početka uvesti i treće zemlje kada je riječ o rađenju dugoročnih projekata. Tema plastike je jedna od tema s kojima se želimo e, suočiti jer Jadransko more je zatvoreno sa sjeverne strane i jako je teško pronaći rješenja upravo za e, jedno takvo more koje je sa ekološkog stajališta iznimno bitno. Puno toga je napravljeno na e, obalnom području, recimo postoji taj posebni zakon za Veneciju koji je zapravo e, doveo u nesigurnost čitav niz tih rijeka koje dolaze iz tih regija i pokrajina u Italiji zapravo koje se izljevaju, odnosno uljevaju u Jadransko more. I sve ono što te rijeke iz industrializiranih područja e, e, tog dijela Italije nose u Jadransko more. I to je jedna od stvari koje smo mi pokušali različiti tim posebnim zakonom e, o Veneciji, ali to moramo napraviti i za ostale stvari. E, kada govorimo o rekreacijskom ribarstvu ne trebamo napominjati samo Italiju, zato što je to zajednički projekt i za Jadransku i Jonsku regiju. Postoje e, iste referentne točke, znači i za Jadransko, ali i za Jonsko more, koje se u nečemu razlikuju, no strategija svejedno treba biti ista. E, taj, znači, ribolovni turizam i rekreacijsko ribarstvo može biti poticaj za E, taj održivi, čisti i pravi turizam, ali bismo trebali uključiti svih osam zemalja. Ne možemo razmišljati o tome da imamo četiri zemlje iz Europske unije koje imaju vlastita ograničenja koje ćemo se sami nametnuti zato što vjerujemo u e, poštivanje okoliša. Ne, ja ovdje govorim o morskoj e, kulturi zato što moramo očuvati to more koje nije toliko duboko more. Znači to je jako bitan morski ekološki sustav. E, također kada govorimo o e, zadržavanju, e, riječ je o vrlo specifičnom dnu. Imamo pjeskovite stijene na dnu Jadranskog mora i vrlo često su ribari koji zapravo nisu imali sve te instrumente za navigaciju, nisu znali što je na dnu i kada su oni bacali svoje mreže, vrlo često su te mreže zapravo zapinjale među tim stijenama od pjeska. I to je još jedan od važnih elemenata e, koje danas možemo spriječiti. E, ja se slažem s kolegom Afrontom. Mi moramo ubrzati e, taj proces kako bismo uspjeli osigurati zaštićena područja u barem tom minimalnom postotku, ne samo za ribare, nego i za same riblje resurse Dakle, e, takva inicijativa bi se mogla prevesti u e, malo gospodarstvo, ako to tako želite, ali gospodarstvo koje će ipak osigurati e, kompatibilan razvoj za čitavo to područje. Mi smo jako puno napravili, ali moramo napraviti još i više. I zato smatram da je to moguće. Zadovoljan sam kad čujem ova izvješća i kolega i izvjestiteljice. mislim da idemo u dobrom smjeru, ali postoje još i e, mnoge druge stvari, ne samo onaj općenit turizam, nego i turizam vezan uz ribarstvo, rekreacijski turizam, to su sve važne grane na kojima također moramo raditi. E, da, kolega Fronte, imamo gotovo e, milijon dvijesto tisuća rekreacijskih ribara u Italiji i zaista oni doprinose gospodarskom bogatstvu i oni su ekološki vrlo svjesni, možda ne svi, jer znate kad imate tako veliku skupinu sigurno sigurno postoje neke osobe koje ne poštuju pravila, no postoji jako velika većina koja itekako poštuje to područje, vole svoju zemlju, vole more i oni su e, zapravo rekreacijski ribari, ali kada govorimo i o profesionalnim ribarima i onima koji se više bave gospodarskim ribolovom, ali i oni koji se bave tradicionalnim ribolovom, oni počinju svađati da je taj dobar odnos između mora, ribe i ribara sinergija. Oni nisu prijatelji, oni su saveznici u toj dobroj strategiji za razvoj i za dobrobit okoliša. Hvala kolega. E, kolegica Tomašić, izvolite. Hvala lijepa. Podržavam ovo izvješće, ali obraćam vam pozornost na točku D. Kaže da, budući da komisija i u strategiji i akcijskom planu priznaje da zbog manjka podataka ne raspolaže cjelovitom procjenom trenutačnog stanja u regiji i predmetnim zemljama. Nažalost, vlade u nekim državama članicama... Oprosti, izgleda je problem sa prevodom, ali mi smo prevodili e, slušalice. Cambiare cuffia, cuffia, quella accanto. Sì, sì, perfettamente. Sì, la sento perfettamente. Ok. Nažalost, Izvolite. državama članicama ne surađuju onoliko koliko trebaju, niti ih previše briga. Onda komisija uzme svoje nekakve procjene, a cijenu plaćaju mali ribari. Ja mislim da zato trebamo promovirati local action groups u cilju promicanja diversifikacije i promocije ribarstva i akvakulture. Također trebamo nastojati da direktive o pomorsko prostornom upravljanju budu kvalitetno implementirane. Hvala lijepa. Hvala kolegice. Ima još zahtjeva za riječ? Onda dajem riječ Fabriciju Donatelli. U ime Europske komisije. Fabriciju, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. E, zahvaljujem e, izvjestiteljici na e, prijedlozima u ovom tekstu. I također zahvaljujem svim članovima ovog odbora na intervenciji što će svakako obogatiti raspravu i pripremu konačnog teksta. E, s naše strane, pak e, a nadopunjujući ono što je e, rekao već moj kolega pred ovim odborom prije nekoliko tjedana, dopustite da istaknem nekoliko stvari koje će vjerojatno trebati dalje dopuniti u ovom tekstu i dopustite također da iskoristim priliku da odgovorim na pitanja koja je postavila gospođa Brijana, a tiče se financiranja. Dakle, dopustite kao prvo da kažem da komisija svakako ima važnu ulogu kao e, facilitator i kao sučelje, kao institucija koja ima mogućnosti, ali i pravo osigurati da postoji sinergija između različitih aktivnosti i intervencija zemalja članica. Stoga komisija, ovdje govorim o ukupnom iznosu financiranja, ne daje specifične i individualne financijske priloge za određene aktivnosti koje bi bili smisleni ili koji bi bili značajniji u smislu implementacije strake za regiju. Znači, komisija zapravo pomaže u smislu sufinanciranja upravljanja sredstvima, ali ukupni iznosi koje mi možemo ubaciti u ovu inicijativu iz naših vlastitih resursa zapravo e, vrlo je e, male. Malen. Znači moramo se više usredotočiti na ovu ulogu komisije kao posrednika, kao facilitatora, a činjenica da mi sufinanciramo programe e, znači da se oni zapravo financiraju od strana zemalja članica. Znači, bez dobre koordinacije između zemalja članica vrlo je teško postići ciljeve koje ističe izvjestiteljica naime izbjeći e, jačanje socioekonomskih razlika između zemalja i izbjegavanje većeg jaza između, jačanja jaza između zemalja u regiji. E, naravno, idealno bi bila određena razina ekonomske integracije, izbjegavanje većih razlika u gospodarskom razvoju. Komisija će svakako nastaviti e, voditi ovu raspravu, poticati ju i facilitirati i moderirati. Međutim, mi smo tu samo ako zemlje članice žele sudjelovati i koordinirati politike uključujući svoje ekonomske politike. Druga točka koju bih e, želio naglasiti je sljedeća. E, Jadransko je more vrlo osjetljivo područje i to iz svih onih razloga koje su e, naglasili svi koji su uzeli riječ. Naravno, to je zatvoreno more, more u kojem se provode mnoge aktivnosti, e, rekreativno ribarstvo, e, profesionalno ribarstvo e, i ribarenje i sve druge gospodarske aktivnosti. Znači to je područje gdje se intenzivno bavi pomorskim prometom i drugim povezanim aktivnostima o kojima neću sada govoriti. Naime, u prošlosti se puno toga radilo na tome da se ponovno uspostave i obnove resursi. Ono što želim tu naglasiti je da mi znamo puno e, o situaciji u Jadranskom moru, ali ono što ne znamo je kako te podatke iskoristiti e, ponekad e, da predložimo mjere za provedbu. Naime, znanstvene procjene rade zemlje članice i znanstvene procjene se rade zato što istraživači prikupljaju i mogu prikupiti podatke. Znači, mnogo toga se čini i učinjeno je, a sada moramo osigurati da ta znanstvena istraživanja se formatiraju na način da mi možemo temeljem njih poduzeti mjere za upravljanje. Znači znanost i znanstveni podaci su vrlo bitni i treba učiniti više, ali istina je da već puno toga znamo, a sada treba osigurati da ono što znamo se na odgovarajući način objavljuje i da to onda iskoristimo na pravi način za svrhe upravljanja tim resursima. Sljedeća stvar koju želim reći a vjerojatno i posljednja stvar koju ću danas reći je ova referenca na e, rekreativno ribarstvo. To je važan e, ekonomski sektor. E, to je sektor koji pokreće gospodarski i turizam, ali i druge vrste neizravnih aktivnosti u ovom području. Međutim, ono što želim reći ovdje je da smo ponekad suočeni sa sljedećim problemom sa rekreativnim ribarstvom, a to je da zapravo ne postoji odgovarajući upravljački okvir u zemljama članicama koji bi procijenio učinak i regulirao aktivnosti ove grane. Znači, želim reći, što se tiče učinka na resurse, ove aktivnosti imaju priličan učinak i zato moramo osigurati odgovarajući regulativni okvir i to trebaju učiniti, moraju učiniti uglavnom zemlje članice i to e, i to je temelj za bilo kakav daljnji eventualni razvoj koji bi e, e, i koji bi spriječio bilo kakvo dodatno ugrožavanje resursa. Također je jednako važno osigurati između da između zemalja u regiji ne postoji razlika u pristupu Znači osigurati da sektor može doprinijeti, ali također da se on suoči sa e, stvarnošću, a stvarnost je smanjenje u stanju stokova. I posljednja stvar koju bih još želio reći, ako dopustite, je da smo prije nekoliko godina počeli razvijati specifičnu strategiju za upravljanje e, ribarstvom u regiji i to na razini Europske unije i na međunarodnoj razini. Za 15 dana E, Opća komisija za ribarstvo u sredozemlju sastaće se u Milanu i tijekom njihovog sastanka nadam se da ćemo se moći ponovno još jednom vratiti na situaciju u sredozemlju i provesti mjere upravljanja kojima bi se smanjili ribolovni napori na, prema onim stokovima koji su u lošem stanju. To je nešto što je prepoznato već prije nekoliko godina, to moramo nastaviti raditi i to je u velikoj mjeri u skladu sa predloženim tekstom i sve većom suradnjom između zemalja članica, ali e, također između neeuropskih zemalja u regiji s kojima imamo zajedničke mjere upravljanja. Evo stao bih ovdje i ispričavam se ako sam oduljio. Hvala. Nema problema i hvala vam što ste nam dali pojašnjenja. Norika, ako želiš zaključiti, izvoli. Da, hvala lijepa. Zahvaljujem svima na iznesenim preporukama. U potpunosti se slažem kada je riječ o rekreacijskom ribolovom. Smatram također da je to pokretač rasta ne samo u turizmu, jer je riječ o horizontalnoj industriji. E, u Italiji, Italija ima svoje specifičnosti, tamo ima velik broj ribara e, koji se bave rekreacijskim ribolovom, no isto vrijedi i za Hrvatsku i za ostale države članice u tekstu izvješća to također treba biti sadržano. Zatim e, tu je pitanje zaštite okoliša. U potpunosti se slažem s vama. Nažalost, koliko shvaćam, komisija nije u stanju financirati konkretne projekte koji su potrebni regiji, koliko shvaćam. Što se tiče vaših e, sugestija i preporuka, očekujem i vaše amandmane. Mislim da moramo zajedno surađivati ako želimo imati kvalitetan tekst vrlo je važno da imamo strategiju, no smatram da je još važnije da imamo dobru provedbu spomenute strategije kako bismo mogli nastaviti raditi na temelju načela regionalizacije zajedničke ribarstvene politike. Hvala. Hvala Norika. Dakle, sada smo na tvoj zahtjev pomaknuli rok za predlaganje amandmana, sada je rok 13. svibnja, tako da imate vremena. E, na odboru ćemo glasovati 16. i 17. lipnja, a na plenarnoj sjednici e, ćemo glasovati u srpnju. Hvala kolege. Ako se slažete, sada prelazimo na 18. točku dnevnog reda, a riječ je o stjecanju članstva u proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune. O tome je već bilo riječi jučer. Kolegica, e, kolega Carlos Iturgaiz je izvjestitelj, no e, s obzirom no kao prvo ću dati odmah riječ Europskoj komisiji Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem. Dakle, pred nama je i pred vama je sada prijedlog koji bi omogućio Europskoj uniji da postane članicom proširene komisije Konvencije za očuvanje južne plavoperene tune. Znači, što je sada dakle tu problem? Mi kao Europska unija sudjelujemo u E, svim aktivnostima očuvanja plavoperajne tune, a e, Konvencija za očuvanje južne plavoperajne tune najmanje je tijelo koje se bavi očuvanjem e, ove vrste, znači ne regionalne, nego fokusirano na samo ovu vrstu. Znači ova se konvencija preklapa sa ikat om i IOTC-om. Dakle, mi nismo kao Europska unija aktivno uključeni u ribarstvo južne plavoperane tune, ali naša flota koja je zapravo flota koja također sudjeluje u Indijskom oceanu e, usputno ulovi i pokoju plavoperanu tunu kao prilov e, u lovu na druge vrste. Iz tog razloga a imamo malu e, kvotu prilova u, u tom smislu. E, i u smislu opće koherencije e, i e, kao sudionici u regionalnim organizacijama za ribarstvo mi zapravo već sudjelujemo, ali do sada smo mogli ovdje sudjelovati kao surađujući nečlanica. to je povezano sa strukturom konvencije, naime, koja predviđa da samo pojedinačne države mogu biti sudionice pa kako bi nam se omogućilo da se sada uključimo u konvenciju, postoji jedna dvostruka struktura koja je sada uvedena, znači postoji sama komisija, dakle komisija koja je regionalna organizacija živaštva i proširena komisija. Sve odluke pripremaju se na proširenoj komisiji koju onda odobrava komisija. Pa čak i u ovoj proširenoj komisiji e, sudjelovali smo samo kao ne članica, odnosno ne članovi. I ja sam radio sa regionalnom organizacijom za ribarstvo kako bismo mogli sudjelovati kao punopravni član u proširenoj komisiji što bi nam omogućilo da budemo dio e, odlučivanja i također glasamo o samoj odluci. Pa nakon nekog vremena i nakon nekog diplomatskog, određenog uloženog diplomatskog truda, e, Komisija e, za očuvanje južno perene tune složila se da bismo se mogli postati punopravni član proširne komisije. Sad je pred nama tekst koji bi nam to omogućio. I sada je to u obliku dvije odluke vijeća e, o potpisivanju i privremenoj primjeni razmenom dopisa. i istovremeno postupak onda zaključivanja e, koji mora ratificirati parlament, odnosno odobriti parlament. Dakle, eto, to je to. Znači, kada, eto, e, se nadam da ćete nam dati ovaj pristanak, možemo da krenuti dalje s ovim postupkom i krenuti ovim e, o formaliziranja ovog postupka razmjene e, memoranduma i onda bismo postali pravnom članicom proširene komisije kasnije negdje ove godine kada se komisija sastane u e, listopadu. Pa se nadam eto da ćete nam dati svoj pristanak za to. Zahvaljujem. Hvala Stefan. Odmah dajem riječ izvjestitelju. Karlusu Iturgajzu, izvolite. Ja neću ponavljati sve one stvari koje je savršeno evo, izrazila komisija, nego ću vam samo kratko reći da, ovoj, da ovom prijedlogu je cilj e, dati odobrenje za tu razmjenu pisama između Europske unije i komisije za proširene komisije za očuvanje južne plavoperene tune. E, znači to je instrument e, međunarodnog prava koji bi omogućio Europskoj uniji da od suradnika i zapravo sudjelujuće ne članice u CCSBT EU do e, člana u e, toj istoj proširenoj komisiji e, Konvencije za očuvanje južno plavoperene Mi smo tamo aktivni od 2006. godine. Mi smo također bili jako aktivni u sudjelovanju svih regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, te smo željeli doprinijeti racionalnom i održivom upravljanju morskim resursima, te u borbi protiv nezakonitog, nereguliranog i E, neprijavljenog ribolova. E, kao što znate da su regionalne organizacije za upravljanje ribarstvu zapravo međunarodne organizacije e, koje brane interese ribarstva u određenom području i oni su koncentrirani u nekom određenom području. Jedni imaju za cilj da se bave onim vrstama koje su visoko migracijske vrste, posebice vrstama tuna koji e, se kreću na vrlo širokom e, zemljopisnom području. A neke od tih e, organizacija su samo savjezdavnog karaktera, no ipak imaju nekakvih nadležnosti u upravljanju koje nam omogućavaju da uspostavimo zapravo one najviše dozvoljene količine ulova i da provodimo učinkovite kontrole. Upravo zato ta konvencija proširene komisije, konvencije za očuvanje južno plavo perene tune, moramo vas podsjetiti da je bila otvorena samo za državama e, koje su bile isključene iz tih regionalnih organizacija e, gospodarske integracije kao što je bila Europska unija. Ta proširena komisija je na e, svom proteklom sastanku iz 2013. godine u listopadu zapravo donijela izmjenu te rezolucije kojim se omogućuje da regionalne organizacije za gospodarsko upravljanje također mogu e, biti članice te proširene komisije i to kroz razmjenu pisama kroz koje će e, ta tijelo koje želi postati članica će osigurati i zapravo zajamčiti e, svoju aktivnost za poštivanje svih odredbi te konvencije i odluka proširene komisije. Upravo zbog toga smatramo da je jako važno da sudjelujemo u tim radovima i u radu same konvencije i upravo zato je bitno da je vijeće podnijelo taj e, zahtjev, taj prijedlog s kojim se ja sasvim slažem i zato tražim od odbora za ribarstvo da izrazimo pozitivno mišljenje i damo odobrenje za e, takvu vrstu razmjene pisama. Hvala vam. Nije to samo predsjedatelj, nego i kolege. Želi li možda netko uzeti riječ u ovoj fazi? Izgleda da nitko ne želi zatražiti riječ. U redu, onda možemo reći da će biti održana razmjena mišljenja 16. ili 17. lipnja. Dakle, o ovom izvješću kolege Turgajza. Hvala. Sada smo došli do 19. točke dnevnog reda. Riječ je o izlaganju E, prezentiranju delegiranih i provedbenih akata koje će predstaviti komisija. Dobili ste popis delegiranih akata, nismo dobili nove delegirane akte od posljednjeg sastanka. Zato vas e, molim da nastavite s analizom ova dva delegirana akta. To je delegirana uredba komisije u izmjeni uredbe broj 1236 kroz 2010 o sustavu kontrole i izvršenja buduće multilateralne suradnje u ribarstvu na e, sjeveroistočnom Atlantiku i delegirane uredbe komisije kom se dopunjuje uredba 508 kroz 2014 što se tiče teških prekršaja pravila iz zajedničke ribarstvene politike koje mogu dovesti do prekida plaćanja ili obustave plaćanja u okviru e MMF-a. E Odmah ću dati riječ komisiju, dakle, ako je tu predstavnik komisije. Imamo čak i dva predstavnika komisije, izvrsno. Onda lijepo molim da jedan od vas e, uzme riječ ili možda možete jedan i drugi uzeti riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja sam Sobek eh, iz opće uprave za pomorstvo, mare Evo samo da vam eh, kratko prezentiram delegirani akt eh, kojim se izmjenjuje uredba 1236 iz 2010. Dakle, ovaj dokument pred nama odnosi se na e, konvenciju o e, sjeveroistočnoatlantskim e, ribarstvu i također schemu kontrole i provedbe. Glavni elementi ove same, dakle to je međunarodni instrument, prenijeti su u zakonodavstvo Europske unije uredbom 1236. 2010. Europskog parlamenta i vijeća. Ova uredba govori o tome da se neke izmjene i dopune e, sheme koje obvezuju Uniju mogu prenijeti u zakonodavni okvir Europske unije delegiranim aktima koje usvaja komisija. Dakle, ovaj dokument pred vama e, predstavlja dopunu i izmjenu e, i amandmane uredbe 1236-2010 kako bi se uskladile tri seta amandmana za ovu schemu provedbe i izvršenja. Amandmane su e, dogovorile e, ugovorne strane sveme e, i usvajanjem preporuka i prvo se govori o korištenju sustava za nadzor plovila iz uredbe 1236 2010. Nadalje E, komuniciranje informacija tajništvo NEFA kao što je rečeno u članku 12. E, uredbe 1236 e, iz 2010. treće mjere za promicanje u, sukladnosti sa schemom od strane plovila trećih strana koje nisu ugovorne strane prema uredbi 1236 iz 2010. E, nacrt e, e, izmjene dostavljen je ugovornim stranama i zakonodavstvu 12. 15. siječnja i odbor za ribarstvo 22. je siječnja izvješteno po prvi puta. Naši su ljudi konzultirani na sastanku stručne skupine za kontrolu ribarstva 23. siječnja i nakon toga komisija je usvojila dokument 12. ožujka i sada smo u razdoblju za davanje primjedaba koji je produljen kao što znate za dva mjeseca. Hvala. Euh, hvala, zahvaljujem predstavniku komisije. Nema više javljena za riječ. U redu, hvala lijepo. Onda prelazimo sada na 20. točku dnevnog reda. Riječ je o izvješću delegacije odbora za ribarstvo e, od 7. do 10. travnja 2015. godine na Zorima, e, također na otocima Sao Miguel, Fajal i Pico, dakle tu je bila e, delegacija odbora za ribarstvo. Tijekom te misije zastupnici su dobili, stekli su dojem o tom području koje se nalazi na 1500 km od obale zapadne Europe i 3800 km od istočne obale SAD-a. I taj geografski položaj omogućuje ovoj regiji da ima vrlo široki zajednički gospodarski pojas koji pokriva 953 tisuće kilometara kvadratnih. Ovo je jedno otočno područje i jedno od područja koje itekako ovisi o ribolovu e, koji stvara radna mjesta. Isto tako je vrlo snažna i industrija prerade e, te je e, bitna, bitan izvoz i, i unutarnja potrošnja. Sada dajem riječ kolegici Ciline. Zahvaljujem. Doista ovo je bio vrlo zanimljiv, intenzivan put na Azore. Predivno mjesto, predivno i svakako e, puno vrlo specifičnih e, izazova što se tiče ovog statusa najudaljenijih regija, a što predstavlja e, gospodarski, socijalno i okolišno određene probleme i izazove za ljude koji žive u toj regiji. Evo samo vrlo kratko. Prvo smo se susreli sa predsjednikom Azore, također Držali smo konferenciju za tisak iz medije gdje smo mogli nešto pojasniti i o idejama nove zajedničke ribarstvene politike. E, oni doista imaju e, vrlo ekološki osviještene i selektivne ribarske prakse, e, što je nešto što treba doista cijeniti i nagraditi svakako u skladu sa kriterijima u novoj ribarstvenoj politici. Svakako zemlje članice mogu, ako žele e, nagraditi ovakvo selektivno ribarstvo, to je učiniti. Na Azorima e, tunu e, hvataju udicama, zapravo i štapovima, što znači jedan čovjek, jedna riba, vrlo održiva praksa. Nadalje smo bili u tvornici za konzerviranje tune, i e, uprava Lotosora. Mm. E, je bio jedan sastanak, zatim smo se sastrali i sa ribarima i sa e, lokalnom zajednicom i udrugama civilnog društva i lučkom kapitanijom i također službeno smo podsjetili predsjednika regionalnog zakonodavnog, zakonodavne skupštine Azora. Zatim smo imali zajednički sastanak skupštine za parlamentarna pitanja. Također e, sastanak sa bivšim kolegama kolege Santosa na sveučilištu, e, odjelu za oceanografiju i ribarstvo sveučilišta u Azorima Također smo slušali vrlo zanimljive prezentacije znanstvenika, istraživača i lokalni ribari svakako e, odigraju, e, igraju važnu ulogu, ta, onda ja s njima smo se e, tijekom cijelog boravka vrlo iskreno razgovarali o nizu problema i naravno uvijek ista rasprava naravno o E, kvotama i izazovima unutar nove zajedničke politike. Također oni su 80-ih imali jednu praksu, kako sam dobro shvatila, e, e, lova, kitolova na Azorima. Pa smo i u muzeju Kitolova također održali jedan sastanak na otoku Piko. To je bila prilika i za razgovor sa s ljudima koji su e, sada izravno suočeni sa novim zakonodavnim okvirom e, u novoj e, ribarstvenoj politici. Svakako čuli smo neke kritike, ali imali smo i priliku pojasniti neke od mogućnosti koje su sada unesene u ovaj zakonodavni akt. I naravno E, uvijek <laughs> se na neki način krivnja salje na Europsku uniju, pa smo mi dali sve od sebe da objasnimo da ribari sada mogu staviti određeni pritisak na lokalne vlade i nacionalne vlade i nadam se da ćemo nastaviti ovaj vrlo plodni dijalog sa ribarima na Zorima u tom smislu. Hvala. Hvala Ina. Hvala na ovom sažetom e, prikazu ovog posjeta. Također dajem riječ kolegi Serao Santosu koji je inače iz tog područja i koji je na neki način organizirao čitavo, putovanje. E, Ricardo, ako želiš uzeti nekoliko riječi, nekoliko riječi izvoli. Zahvaljujem. E, gospodine predsjedniče, ja bih evo prije svega htio zahvaliti na e, prilici koju sam zapravo dobio da u tom posjetu naglasimo važnost e, uloge i konstruktivnog dijaloga članova Europskog parlamenta i Zapravo naše e, kolegice Engstrom koja je bila voditeljica ove grupe. To je bio jako velik posao koji smo uspjeli ostvariti zajedno sa tajništvom i sa e, timom prevoditelja. Evo vi ste već napravili e, sažetak E, oprostite, kasnije, sam, bio sam na jednom sastanku prije toga, Lina je već napravila taj e, kratak sažetak ovog, e, zapravo ovog posjeta, posjetili smo sve sektore, sektor industrije, sektor tradicionalnog ribarstva, susreli smo se i sa udruženjima ribara, sa ženama koje su zaposlene u sektoru ribarstva, u sektoru prerađivačke industrije, u sektoru prodaje ribarskih proizvoda u inovativnom, znanstvenom i političkom sektoru. Ja mislim da je e, to sve bilo jako korisno kako bismo s jedne strane čuli mišljenja svih zajedno. Kao što je kolegica rekla, ribari su ti koji uvijek imaju nekakvu e, tendenciju suprotstavljati se e, e, svim aspektima vezanim uz kvotu i sva ona transversalna pitanja koja su prisutna u cijeloj Europi. E, tamo imamo jedan specifični aspekt, imaju jako veliko, jako veliko isključivo gospodarsko područje, isključivi gospodarski pojas, samo je samo 1% stanovništva posvećen e, ribolovu. To je područje priznato od strane Europske komisije, e, te se na njega odnose posebne odredbe e, za zabranu, na primjer, pridnenih povlačnih mreža, zato što je to područje koje je ekološki zaštićeno. Ribari su vrlo aktivna skupina tamo, oni su također se obratili sudu protiv portugalske vlade te su dobili taj postupak s obzirom e, na e, nadzor njihovih ribarskih aktivnosti. Dakle, oni su zaista jako aktivna e, skupina i funkcioniraju kao jako aktivno udruženje. Ja također želim zahvaliti svojim asistentu Federiku koji je imao najteži posao organizacije u mom kabinetu. i također sam na osobnoj razini imao e, priliku uputiti pismo zahvale e, svim predstavnicima s kojima smo se sreli, koje smo kontaktirali. Ja mislim da e, će možda postojati još jedna mogućnost da tijekom ovog odbora za ribarstvo nastavimo slijediti ribarske aktivnosti u tim najudaljenijim regijama Europske unije. Riječ je o ribarstvu koje se događa u E, ograničenom i specifičnom području s obzirom na e, geološku e, podmorsku, geološko podmorsko stanje. Zahvaljujem i Mariji i Ribeiro i nadam se da nisam sada zaboravio nikoga i također tajništvu koji su bili od nepredsjednjoj važnosti. Hvala ti Ricardo, mislim da je bilo vrlo bitno da organiziramo ovaj posjet Azorima. Sada riječ ima Ulrike. Zahvaljujem. Ove pohvalne riječi svakako su izgovorene i priključujem se u potpunosti onome što je rečeno. Odličan put, odlično organiziran, odlično smo razgovore vodili, ali javila se za riječ sljedećeg razloga. Nije prvi puta, nego i kod drugih susreta sa ribarima u Europi E, morali smo utvrditi da nacionalne države ne raspodjeljuju kvote na onaj način na koji smo se mi to zamislili u okviru zajedničke ribarstvene politike i e, podsjećam, zajednička, reforma zajedničke ribarstvene politike će se provesti i prihvatiti samo onda kada upravo oni najmanji ribari koje želimo jačati također dobiju mješavinu odgovarajućih kvota. Jer ne možemo od malih ribara očekivati da, se, da provode obvezu iskrcavanja ako dobiju kvotu za samo jednu vrstu. Stoga mislim da ovdje na odboru za ribarstvo moramo doista razmisliti o tome kako ćemo obvezati zemlje članice i saznati od njih povratnu informaciju kako nacionalne države raspodjeljuju kvote. Jer ribari kažu da ne dobiju dovoljno kvota i onda sljedeća rečenica je Europska unija je za to kriva. Ali nije zapravo tako. Jer raspodjela kvota e, vrši se na nacionalnoj razini i zapravo mislim da moramo se malo i braniti, da tako kažem, od tih e, krivih izjava, jer inače ćemo dugoročno izgubiti potporu malog i tradicionalnog ribarstva. I mislim, onda kada smo razgovarali ranije o, ribar, e, o reformi, e, naše, govorili smo o tome kako trebamo uvjeriti malo i tradicionalno ribarstvo, ali kada smo ih uvjerili, E, oni su nam doista poklonili unaprijed veliko povjerenje. A u ovom trenutku mi se čini da se to povjerenje zlorabi, ali ne s naše strane, nego od strane zemalja članica. Stoga doista molim da zaista razmislimo kako se to može promijeniti, kako možemo prisiliti države članice da se drže e, izmijenjene e, i e, nove zajedničke poljoprivredne politike, a što sve jasno i stoji u toj politici. U potpunosti se slažem s svojim zapažanjem, Ulrike. Ne znam koje su nam sredstva na raspolaganju, da nametnemo dobru praksu, ali mislim da u svakom slučaju trebamo tome posvetiti pozornost. Hvala ti. Čini mi se da više nitko nije zatražio riječ. Nemamo ništa pod točkom e, razno. 22. točka dnevnog reda, e, preporuke koordinatora ste dobili. Nadam se da ste ih svi dobili, to smo vam proslijedili. E, sljedeća sjednica budući da smo došli do kraja dnevnog reda. Sljedeća sjednica će se održati u Briselu u utorak 16. lipnja od 15 do 18.30 i u srijedu 17. lipnja od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30. Če bih e, ovdje zahvaliti svima poslužiteljima i usmenim prevoditeljima. Zahvaljujem također suradnicima iz tajništva i svim zastupnicima koji su aktivno sudjelovali u radu odbora za ribarstvo. Hvala svima i vidimo se uskoro.